που ανοίγεται το μικρόφωνο. Evo prelazimo na objašnjenje glasovanja. Pa bih lijepo molio kolegice i kolege da što je prije moguće napuste dvoranu kako bi se ovdje sve moglo smiriti i naši kolege mogli početi sa obrazloženjem. Gospođa Džofreda, izvolite na jednu minutu da un'indagine dell'eurobarometro iz jednog istraživanja barometra 2014. pokazuje da barem jedan od deset građana Europske unije je kupilo ili iskoristilo usluge koje dolaze iz sive ekonomije. No, ni jedna država zapravo ne može dijeliti lekcije o moralu i ravnoteži Grčka je zemlja koja ima najviši postotak e, radnika koji rade u sivoj ekonomiji. No odmah nakon Grčke slijede zemlje za koje to ne biste pomislili, poput Nizozemske, e, Luksemburga i tako dalje. i e, građevina je gospodarski sektor u kojem ima najviše takvog rada. Nova europska strategija je odličan korak naprijed prema Europi građana i Europi radnika. No podaci nam govore da 60% onih koji mm, pristaje na to da neku uslugu ili proizvod plate 60% jeftinije, to čine zbog toga što nemaju novaca. Stoga ovu platformu treba popraviti, popratiti konkretnim mjerama. Spomenut ću dvije. Kao prvo treba pojednostavniti pravila, a da to pritom ne ugrozi jamstva, te posebice e, smanjenjem poreznog opterećenja koji je zapravo i, je i glavni razlog e, sive ekonomije. Hvala vam. Na jednu minutu. Na jednu Gospođa Gonzales Penja ima riječ. Hvala vam. Vrlo je teško izračunati neprijavljen rad, no procjenjuje se da u nekim zemljama članicama, poput Španjolske, govorimo o oko 20% BDP-a. To je stvarno velika pošast koja ima negativne posljedice i na radnike, na državu i na cijelo društvo. No, neprijavljeni rad ne postoji bez razloga. To je povezano sa gospodarskom i političkom krizom te mjerama štednjem. To je sve povećalo nesigurnost radnih mjesta. Prekarijat koji ponajviše udara najranjivije skupine poput migranata, mladih žena i takozvanih lažnih samozaposlenih osoba. Ova platforma je prvi korak e, naprijed i zato smo mi glasali za. Jako je važno priznati ovaj fenomen i pokušati ga riješiti na odgovarajući način. I ovaj prijedlog sadrži interesantne prijedloge. No, bojim se da ipak ono što stoji u dokumentu ide protiv rješavanja problema, pogotovo recimo u Španjolskoj. Moramo riješiti e, gospodarske politike koje su i dovele do sve nesigurnijih e, radnih mjesta i do gubitka radnih mjesta. Hvala vam. A sada na minutu riječ ima gospodin Ujheli. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja bih samo želio potvrditi da je ova tema zbilja jedan veliki problem i vrlo važna. Više milijuna radnika je tu pogođeno i i dosta zemalja članica, među kojima i moja domovina Mađarska. Kad pogledamo sve sektore, vidimo desetine tisuća radnika koji nisu prijavljeni u Mađarskoj. Ugrožena je socijalna sigurnost tih osoba, otpada jako puno prihoda Zatim, konkurentnost je također umanjena kroz cijelu tu situaciju neprijavljenog rada. Evo, u tom kontekstu moram naglasiti kako smo uvjereni da zemlje članice sada trebaju preuzeti odgovornost i kako to ponašanje i takvo način postupanja treba sankcionirati od strane nacionalnih vlada. Međutim, osim toga nam je potrebna još jedna platforma na koje bi zemlje članice mogle međusobno voditi dijalog i najbolju praksu razminjivati o tome. Hvala gospodin Hanan na jednu minutu. Hvala vam. Još jednom eh, se bavimo simptomima, a ne bolešću. Zašto se ljudi e, guraju u sivo gospodarstvo. Zašto? Zato što je regulirano gospodarstvo, pretjerano regulirano, porezi su previsoki, radni uvjeti nisu primjereni i ljudima se isplati raditi na crno. Rješenje ne leži u još dodatnim propisima i ako imamo problem koji se zove pretjerana državna intervencija, to nećemo riješiti sa još državnih intervencija. Možemo imati još više i više inspektora i činovnika i inspekcija koje će kontrolirati ovaj sektor, no bojim se da ćemo jednostavno eh, i dalje samo osnaživati taj problem. Koji je odgovor? E, jednostavnije porezi kako ljudi ne bi bili primorani okrenuti se crnom gospodarstvu uopće. Hvala vam. A sada na minutu e, riječ ima gospođa Jazovljecka. Hvala vam. Mm, dame i gospodo, ja podržavam stvaranje europske platforme za unapređivanje suradnje u borbi protiv neprijavljenog rada. Posljednji podaci pokazuju da oko 20% e, osoba na ovaj način zarađuje, a to zapravo nije niti e, službeno zabilježeno. Sve to pokazuje da je neprijavljeni rand u Europi prisutan diljem Europske unije. Još uvijek ne znamo dugoročne posljedice ovoga, zato što to donosi e, niže prihode u državnu riznicu i niže prihode za lokalne vlasti a to će na kraju krajeva uvijek dovesti do e, problema sa mirovinama. Što znači da ćemo vrlo skoro imati veliki broj starijih osoba koji će živjeti u siromaštvu. Problemi na tržištu rada proizlaze iz brojnih različitih e, okolnosti koji su karakteristični za lokalne sustave i zato moramo i djelovati lokalno. Hvala vam. A sada na minutu jedan gospodin Messerschmidt. Hvala vam. Danska ima jedno od e, najboljih tržišta rada i zapravo nemamo mnogo neprijavljenog rada i nismo imali probleme koje je Evropska unija imala sa mm, slobodom mobilnosti, slobodom e, usluga, kretanja usluga i naši problemi sa neprijavljenim radom bi mogli biti još manji. No, nažalost, u proteklih deset godina, otkako inzistirate da bi Europska unija trebala imati sve više pravila, taj problem počeo rasti, zato što je sve teže za nacionalne, e, nacionalna nadležna tijela progoniti oni koji krše pravila. Ne treba nam više pravila od europskih institucija. Ne, moramo naše zemlje članice pustiti da um, progone one koji rade na taj način i moramo zemljama uh, dopustiti da odlučuju sami. Ovo ide u potpuno pogrešnom smjeru. Hvala vam, a sada na jednu minutu riječ gospodinu Minkis. Hvala vam. Jedan od ključnih preduvjeta za vladavinu prava u jednoj državi je naravno suglasnost građana i e, aktivno sudjelovanje građana u razvoju pravnog, odgovarajućeg pravnog sustava. To naravno uključuje i e, oporezivanje te prijavljeni rad. U ovom kontekstu e, platforma za sprječavanje neprijavljenog rada je doista i potrebna i važna. Ova će nam platforma omogućiti da se bolje borimo protiv sive ekonomije, protiv pranja novca i protiv ostalih štetnih praksi koji štete i građanstvu i gospodarstvu. Ova platforma će uključiti i predstavnike izvršnih tijela zemalja članica te stručnjaka iz različitih područja. Uključit će i socijalne e, partnere. Ova platforma mm, neće donositi obvezujuće odluke, ali će informirati e, nadležna tijela i to će funkcionirati na taj način. Hvala vam. Hvala vam, a sada gospođa Harkin na jednu minutu. Hvala vam. Smatram da suradnja između zemalja članica kad je riječ o razmjeni informacija i e, najboljih praksi da je ključna. Moramo razviti alate koje će nam omogućiti da razmjenjujemo te informacije i najbolje prakse. Možemo razvijati baze podataka i možemo uspostavljati mehanizme za brzu reakciju i sve to može pomoći u borbi protiv neprijavljenog rada i na nacionalnoj i prekograničnoj razini. I ta je borba bitna i zbog toga što zemlje gube svoje prihode, a na kraju krajeva to je bitno i za radnike. E, radnici koji rade na crno nemaju e, zdravstvene socijalne doprinose, nemaju nikakvu e, zaštitu i zapravo se mogu iskorištavati. I što je radnik marginaliziraniji, veća vjerojatnost da će se iskoristiti. Nisam podržala članak 63 zato što je vrlo jasno da je sudjelovanje obvezujuće, ali preporuke za djelovanje su e, dobrovoljne. I nisam podržala amandman koji traži da se, da se, članovi, da se članovima ne nadoknade troškovi. Hvala vam. A sada na jednu minutu gospodin Polčak. Hvala vam, predsjedavajući. Ja smatram da troškovi rada mogu ponuditi konkurentsku prednost. To je zapravo način na koji e, se zemlje natječu međusobno, baš kao što su to i porezni režimi stoga bi zemlje članice trebale e, rješavati ove stvari kroz vlastito zakonodavstvo. No, neprijavljeni e, rad stvara ogromne probleme u sustavima socijalne sigurnosti. ograničava priljev prihoda u državnu riznicu i stvara zapravo velike programe za društvo koje su i kolege spomenuli. Zbog toga sam podržao ovaj izvještaj. Smatram da je bitno da zemlje članice surađuju da razmjenjuju informacije kako bi tržišta rada doista ispunjavala minimalne standarde u cijeloj Europskoj uniji. Hvala vam gospodine Polčak, a sada riječ ima gospodin Kelly na jednu minutu. Hvala vam. Pratio sam jutros raspravu, no nisam dobio priliku javiti se za riječ. Stoga eh, hvala vam što mogu sada reći što mislim. neprijavljeni rad ili siva ekonomija imaju ogromnu e, ogroman utjecaj od 1 do 30% u različitim zemljama članicama, 1 do 30% BDP-a. Koji je, dakle, to je veliki problem. I moj veliki prijatelj, gospodin Hannon, je govorio o tome zašto se ljudi uopće okreću crnom gospodarstvu. No, e, bojim se da je to tek dio problema ili čak jedan mali dio problema. Zato što smatram da naglasak moramo staviti na one poslodavce koji iskorištavaju svoje zaposlenike kao što je rekla kolegica Harkin. Stoga smatram da moramo inzistirati na promjeni ove prakse. Inzistirati na tome da ljudi plaćaju svoje poreze i da prijavljuju svoj rad. Hvala vam gospodine Kelly, a sad riječ gospodin Etheridge na jednu minutu. Hvala vam. Upravo smo od imali raspravu o neprijavljenom radu ili o takozvanoj crnoj ekonomiji. Ironija je bila bogata. Europska unija je e, razgovarala o tome zašto ljudi rade izvan pravila kada e, najveć kada glavni razlozi zašto ljudi tako rade dolaze upravo odavde moji kolege britanski konzervativci kažu ovo je odlično ovo pokazuje koliko je europska unija dobra zato što to nije provedivo, onda ne moramo ni biti u Europskoj uniji. A britanska laboristička stranka iz eh, West Midlandsa, tamo odakle ja dolazim, mi ćemo, govori, mi ćemo vas naučiti o konkurentnosti. I upravo su na taj način laboristi uništili gospodarstvo te regije. Ironije je mnogo. No, jednostavno, bojim se da nismo napravili ono što smo morali. Hvala. A sada prelazimo o obrazloženju glasanja izvješća Demes o strategiji o bio, e, o bio, bio raznolikosti. Gospođa Đufrida ima minutu. Hvala vam. 2015 se jako puno govorilo o temama koje se odnose na zaštitu okoliša. 2015. je održana konferencija COP21 i svijet se suočio sa potrebom da se e, okoliš i priroda što bolje zaštite. A sada moraju slijediti konkretne mjere, zato što do danas strategija za zaštitu bioraznolikosti nije uspjela. Ja cijenim izvještaj kolege, u izvještaju govori o tome da je bioraznolikost veliki resurs a taj resurs dodajem ja predstavlja i gospodarski i socijalni resurs stoga ističem potrebu zaštititi naše more te provoditi ciljeve zaštite prirode u svim politikama europske unije ne možemo imati plavi rast bez zaštite bioraznolikosti naših mora a ako želimo postići te ciljeve a ako ćemo zapravo postići te ciljeve E, potaknut ćemo i naše gospodarstvo. A bez svega toga, bez ove raznolikosti, naš bi svijet bio siromašniji i naše zdravlje e, ugroženije. Hvala vam. A pa sada riječ ima gospođa Štiler na jednu minutu. Uh, Hvala vam. Hvala vam što ste mi dali mm, priliku da govorim. refit se ne smije koristiti kao izlika da bi se zakonodavstvo oslabilo mm, pretjerana mm, birokracija ne smije poslužiti kao prepreka za zaštitu bioraznolikosti ova strategija je vrlo bitna za europske građane javna rasprava i dobrobiti e, direktive se govorilo i preko stotinu tisuća građana u velikoj britaniji je govorilo o tome da treba zaštititi okoliš to se recimo vidi kroz uspostavu zaštićenih teritorija u okviru programa natura imamo 293 posebnih e, područja rezervata plus 153 posebno zaštićenih područja. Direktiva Habitanta i direktiva o mm, pticama imaju e, vrlo važnu ulogu o tome i moraju biti provedene što e, učinkovitije i što prije. Hvala vam. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Mamikis na jednu minutu. Hvala vam. Odgovoran zemljoposjednik osigurava da je njegova imovina, njegov posjed čist, uredan i tako dalje. To je normalno i to je posve jasno. S vremena na vrijeme poduzima mjere kako bi se riješio nametnika, štakora, žohara i tako dalje ljudi bi se mogli gledati kao takvi vlasnici kao takvi zemljoposljednici no ipak su možda malo previše antropocentrični no mi smo odgovorni za ono što će se dogoditi sa prirodom sa ekologijom i ne smijemo zaboraviti da je zemlja naš jedini dom nažalost sadašnji trendovi pokazuju da nećemo biti u stanju postići ciljeve europske unije o biološkoj raznolikosti do 2020. Morali bismo imati srednjoročnu procjenu, zatim eh, koristiti dostupne, eh, dostupna sredstva, uključiti nacionalne i lokalne strukture, te osigurati učinkovitiju eh, kontrolu zajedničke ribarske i zajedničke poljoprivredne politike. Hvala vam sada gospođa Harkin na jednu minutu. Hvala vam. Drago mi je da je Europski parlament pozvao zemlje članice da ne dozvole nove operacije frackinga u Europskoj uniji. Taj je poziv e, izdan na temelju načela predostrožnosti te na temelju praznina uočenih u europskom zakonodavstvu. E, moramo voditi računa o rizicima te o negativnom učinku ovih aktivnosti na prirodu i okoliš. 55% E, zastupnika u parlamentu podržava to stajalište i ja moram reći da sam bila malo iznenađena da se moji kolege u vijeću ipak nisu složili koji dolaze iz mojeg lokalnog e, iz moje općine oni su jutros e, glasali da neće zabraniti fracking ja znam da je to tek nacrt plana i možda će to se i promijeniti i možda će današnje glasanje u Europskom parlamentu imati utjecaj na glasanje u našim izbornim jedinicama. Hvala vam. A sada gospodin Bence na jednu minutu. Hvala vam. Ja sam glasao za ovaj izvještaj i drago mi je da je ipak ostvarena većina. Drago mi je da smo u 68. članku podržali načelo da moramo pokrenuti, to jest provesti dodatne studije o utjecaju svega ovoga na velike životinje, na mesojede. Buk e, je nedavno bio e, životinja pred izumiranjem prije deset godina, no to danas više nije tako. Stoga moramo to regulirati na nacionalni način. Hvala vam. Hvala. A sada riječ ima gospodin Polčak na jednu minutu. Hvala lijepa. I ja sam bio za ovo izvješće zato što je ova raznolikost ta naša raznolikost nije samo središnje geslo i načelo koje želimo zaštititi Evropske unije, nego je to jedna od ako ne i temeljna vrijednost našeg čitavog kontinenta i planete. Dosadašnje strategije nisu baš imale previše uspjeha, nažalost. I bioraznolikost je vrlo je jednako tako vrijedna kao općenita zaštita prirode. Međutim, bioraznolikost je, osim što je tako važna ekološka kategorija, isto tako jedna socijalna kategorija i bitan za socijalne odnose. I sada vi, nama je jako žao da su kompletni pravni propisi na tom području dosta atrofirali. I mislimo da tu treba nešto učiniti i ne možemo ovakvo nasljedstvo ostaviti našim budućim generacijama kakvo je sada. Mi se možemo površinski boriti protiv različitih nametnika, ali moramo temeljite stvari učiniti. Hvala vam. I na kraju gospodin Kelly ima jednu minutu. Izvolite. Hvala vam. Čestitam izvjestitelju što je istaknuo da je situacija s našom bioraznolikošću sve gore, te da se time moramo pozabaviti i to hitno. Posebice ako želimo ostvariti ciljeve do 2020. Naravno sve je to posljedica i vrlo uspješne konferencije COP u Parizu. Što je bolji naš okoliš, to će biti bolji i životi ljudi. No, bez obzira na to dolazi do e, iskorištavanja e, resursa i do sve gore situacije kad je reč o bioraznolikosti. Stoga, moramo uključiti naše građane, moramo vidjeti što se može učiniti i vidjeti koje se koristi mogu izvući. Ja vidim u svojoj zemlji, e, tamo su životinje i priroda vrlo bitni i zbog turizma. I na kraju, želim zahvaliti i našem i predsjedniku na izvršnom, e, izvrsnom e, govoru koji je bio vrlo relevantan za sve nas. Hvala vam. Hvala vam. Hvala gospodine Kelly. Ovime završavamo obrazloženja glasanja, a sada prekidamo sjednicu do 15 sati. Hvala vam.